Chers Dragi kolege, predlažem da započnemo s radom Odbora za zaštitu okoliša, sigurnosti hrane. E, velika mi je čast što mogu predsjedavati ovim sastankom, budući da predsjednica nije nazočna. Krenut ćemo od prve točke dnevnog reda, to je usvajanje dnevnog reda. Koliko nema nikakvih prigovora, možemo usvojiti prijedlog dnevnog reda bez izmjena. Čini se da nema prigovora, pa možemo smatrati dnevni red usvojenim. Zatim priopćenja predsjednika. Stefan Donea se pridružio tajništvu Envija od 1. travnja, a Nora Kovačeva se vratila u sastav tajništva EMI nakon što je godinu dana radila za istražno povjerenstvo EMIS, dakle i to od 10. travnja. Želim im jednom i drugom dobrodošlicu u ime našeg odbora. Predlažem da sada prijeđemo na treću točku dnevnog reda, a to su priopćenja predsjednika o preporukama koordinatora od 11. travnja 2017. godine. Preporuke koordinatora su vam prosjeđene elektroničkim putem. Ukoliko nema nikakvih prigovora, možemo ih također smatrati usvojenima. Nema nikakvih primjedbi, prema tome preporuke su usvojene. Sada prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda. Riječ je o raznim mišljenja sa komisijom vezano uz standarde i kvalitetu i sigurnost ljudskih organa namijenjenih transplantaciji, pa ću odmah dati riječ gospodinu Nikelsu, predstavniku komisije. Gospodin Snikels, ispričavam se. Izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepo i hvala vam što ste dali komisiji mogućnost da vam ukratko predstavi prvo izvješće o provedbi direktive o organima za presađivanje. To je direktiva iz 2003. godine koja je uistinu polučila dobre rezultate. Na početku ću vam izneti nekoliko brojki. 2015. godine više od 10 tisuća e, imali smo više od 10 tisuća darovanih organa u EU uniji, što znači da smo imali više od 33 tisuće presađivanja organa. To znači e, da je došlo do povećanja od 29% od 2006. godine. A taj porast je zbog e, velikog povećanja broja živih donatora, plus 56%, te 21% kada je riječ o preminulim donatorima. Ovo povećanje nije samo impresivno, nego je to između ostaloga i izvrsna vijest za pacijente u Europskoj uniji. Transplantacije vrlo često spašavaju život pacijentima i nema druge alternative. No to nije razlog za zadovoljstvo, nažalost prevelik broj ljudi još uvijek e, umire čekajući transplantaciju organa e, i mislim da toga moramo biti stalno svjesni. A kada pogledamo e, stopu donacija po zemljama, možemo vidjeti da, dolazi, da je došlo do značajnog porasta proteklih godina i to u gotovo svim državama članicama. Međutim, isto tako postoje i značajne razlike među zemljama. U Španjolskoj primjerice, a od nedavno i u Hrvatskoj, Imali smo 40 eh, donacija na milijun stanovnika godišnje i to je zapravo najviša, jedna od najviših stopa darivanja organa u svijetu. U drugim zemljama je ta stopa bitno niža, čak za faktor 10. Postoje također i značajne razlike kada je riječ o živim darivateljima. Tu su Nizozemska i Ujedinjena kraljevina koje postižu najbolje rezultate. Zaključak je da postoji velika, veliki potencijal za bolju suradnju na razini Europske unije. Moramo naučiti jedni od drugih kako postići bolje rezultate, kao što je bio slučaj sa Hrvatskom koja je naučila na primjeru Španjolske i upravo time smo se mi bavili posljednjih godina. Naš rad na e, darivanju i transplantaciji organa temelji se na dva stupa. Imamo direktivu koju su usvojili vijeće i parlament 2010. godine kojim su uvedeni minimalni e, sigurnosni e, standardi i standardi kvalitete za transplantaciju organa te dobrovoljnu suradnju koja se temelji na akcijskom planu a kojim se podržava rad nacionalnih tijela i u područjima koja nisu obuhvaćena zakonodavstvom. Učinkovitost sustava za transplantaciju i e, povećanje dostupnosti organa. Razlog iz kojeg ste danas e, pozvali komisiju je nedavna objava prvog izvješća e, o provedbi direktive o organima za presađivanje, kojom su uvedeni minimalni standardi kvalitete i sigurnosti. Ti zahtjevi odnose se na čitav opskrbni lanac od darivanja do samog presađivanja organa, što uključuje isto tako i testiranje kao i prijevoz organa. U e, tijekom e, prve faze e, praćenja provedbe, mi smo se bavili time imaju li države članice odgovarajući nadzor nad ovim sustavom. Sukladno direktivi sve države članice imaju, e, odnosno osnovale su odgovarajuća nadležna tijela, što je dobra vijest, međutim iz grafikona se vidi da se e, služe različitim modelima. U nekim zemljama postoji jedno nadležno tijelo, a u drugima čak do četiri. Iz naše perspektive to je sasvim prihvatljivo pod uvjetom da su pravila jasna i da postoji e, dobra koordinacija među svim akterima. Još jedna zanimljivost koju smo primijetili e, tijekom praćenja provedbe jest da se u državama članicama omogućuje pribavljanje od strane medicinskih timova iz drugih država članica, što je da kako ima smisla. Naime, e, ne moraju sve zemlje članice imati centar za presađivanje srca ili pluća, budući da nema dovoljno potrebe i nema dovoljno takvih slučajeva godišnje da bi se održavali takvi skupi programi. Prema tome države članice sklapaju bilateralne ili multilateralne sporazume što omogućuje e, iskusnim timovima iz drugih zemalja da pribavljaju organe dakle, iz nekih drugih zemalja. I to omogućuje isto tako e, i e, širem broju pacijenata da sudjeluje u programu presađivanja. Na taj način se prikuplja veći broj organa. Dakle, to je uistinu prava europska suradnja koja se temelji na solidarnosti i to je isto tako i zahvaljujući vašem e, radu na direktivi za organe za presađivanje. Da se vratim ukratko na akcijski plan. E, komisija financira programe koje omogućuju suradnju među nacionalnim tijelima. Tu su primjerice programi twinning, dakle gdje e, stručnjaci iz, e, iz zemalja koji imaju više iskustva, organiziraju obuku za one koji imaju manje iskustva i isto tako e, jedna informatička platforma putem koje države članice mogu nuditi višak organa. Ta platforma se do sada uglavnom koristila za organe koje darivaju djeca s obzirom da je broj primatelja manji. manji. Isto tako imamo i e, mogućnost e, da se pomogne manje razvijenim zemljama u razvijenju programa. Akcijski plan je e, istekao 2015. godine, trenutno je predmet evaluacije, a završno izvješće bit će dostupno prije ljeta. Nedavno smo također dobili i značajna financijska sredstva od Europskog parlamenta, na čemu smo iznimno zahvalni. Trenutno imamo dva velika projekta, jedan o e, kroničnim bolestima bubrega i drugi o podizanju razine svijesti u javnosti. Ukoliko vam to nije dovoljno kako biste dodatno podržali suradnju među u razmjeni organa na europskoj razini, dopustite mi da skrenem vašu pozornost na još jednu činjenicu. Donirani organi ne samo da spašavaju živote, nego isto tako omogućuju i uštede. Ovaj primjer koji vidite na slajdu je do duše zastario, ali još uvijek vrijedi. Ukoliko se se, dakle, zamjeni terapija za pacijente koji imaju, koji boluju od e, bolesti bubrega, transplantacijom može se uštedjeti oko 80% godišnje, odnosno u Ujedinjenoj kraljevini bi to bilo 25.800 funti godišnje. To omogućuje da kako bolju kvalitetu života pacijentima, te e, omogućuje također da se ponovno integriraju na tržište rada. Ovime želim zaključiti ovu kratku prezentaciju. Želim još jedan put zahvaliti Europskom parlamentu na uloženom trudu i radu na ovom direktivi za presađivanje organa. Mislim da je to uistinu jedan dobar primjer uspješne suradnje u Europskoj uniji. I možda je to jedno od naliča europske suradnje koje, nije toliko poznato. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, rado ću na njih odgovoriti. Hvala. Hvala. Hvala vam. E, Dakle, gospodin je načelnik odjela P4 koji se, bave, e, koji se bavi lijekovima. A sada ću predati riječ gospođi Mesmer koja želi uzeti riječ. Hvala gospodine predsjedavajući i hvala komisiji na ovom izlaganju. Ja sam pozorno pratila izlaganje, prije sam bila zastupnica u Donjoj Sasko i znam da je doniranje organa uvijek problem i da je premalo donacija, to ste vi također naveli no čudi me da niste spomenuli e, Njemačku, da ona ne sudjeluje u suradnjama. E, znam da tu postoje neki problemi, pa me zanima kako to funkcionira. Kažete imate direktivu i e, da je sudjelovanje država na dobrovoljnoj osnovi, da li onda redovito e, postoji razmjena između svih 28 država članica, dakle da li postoji jedan takav e, sastanak, a drugo pitanje bi bilo Čudilo me da kada ste govorili o suradnji, tu ste naveli Cipar, Italiju i Dunjenu kraljevinu, to su vrlo udaljene države, no čini se da ta suradnja dobro funkcionira. Da li je to povezano s time da postoje e, dobra povezanost e, letovima, jer ja sam mislila da je možda najbolja suradnja među susjednim zemljama, e, iako Cipar i Italija su dosta udaljene države. Dakle, da li tu postoji nekakva posebnost ili je to um, primjer dobre suradnje. A što se tiče nizozemske, koliko ja znam u nizozemskoj, ako doživite nesreću, onda automatski donirate organe. Jedino ako imate sa sobom iskaznicu na kojoj piše da ne želite donirati organe. Dakle, da li znate koliko država članica ima takav sustav i da li u takvim državama načelno ima više donacija? Znam da u Njemačkoj to nije tako regulirano i čini mi se da kada postoji takav sustav i ako e, se rade na podizanju informiranosti e, i e, informiranosti javnosti, da onda dolazi do više donacija. Puno hvala. Hvala gospođo Mesner i sada dajem riječ kolegici Dali. Hvala. Hvala, zahvaljujem također predstavniku komisije. Mislim da je vrlo dobra vijest da smo čuli da je došlo do porasta e, stope presađivanja. To iznos od 25%. Međutim, ono što nas brine jeste da u ovom trenutku još uvijek postoji veća potražnja za organima nego ponuda. 2012. godine bilo je 4000 pacijenata u Europskoj uniji koji su bili na listi čekanja i koji su čekali presađivanje organa, međutim to nisu doživjeli. Isto tako imamo još uvijek 64 tisuće pacijenata koji su trenutno na listi čekanja. To su brojke koje ukazuju na to da postoji potreba da se u što većoj mjeri promiče darivanje organa, te da se donese odgovarajući zakonodavni okvir u tom smislu. Ako mi dopustite, gospodine predsjedatelju, htjela bih ovdje naglasiti važnost darivanja organa. E, citirat ću United Network for Organ Sharing i Mislim da je tu bitno spomenuti jednu činjenicu. Naime, bez donora organa ne postoji nikakva nada, ne, neće doći do presađivanja. Međutim, kada postoji donor, dakle, budi se nova nada i mislim da to uistinu ukazuje na to da bismo trebali dodatno promicati presađivanje organa u svim državama članicama. No isto tako shvaćam da Europska unija ima ograničenu nadležnost u području javnog zdravlja i u većini slučajeva se to svodi na poticanje suradnje među državama članicama. Neovisno o tome, ja uistinu cijenim e, trud i napore koji su do sada uloženi u smislu donošenja zakonodavnih mjera e, i e, uspostave visokih eh, standarda kvalitete i sigurnosti organa za presađivanje. Postoje velike razlike među državama članicama. U nekim zemljama se isključivo ovisi o bilateralnim sporazumima. Eh, moja zemlja je takav slučaj, dakle govorimo o Malti, no smatram da u tom smislu eh, to nije pitanje kojim bi se trebale baviti samo države članice, to je pitanje koje bismo trebali promicati na razini Europske unije imajući u vidu da kako nadležnosti Europske unije u ovom području, ali isto tako i razlike koje postoje među državama članicama, kako smo mogli čuti i iz prezentacije. I dakle, mi moramo dovesti do promjene svijesti u javnosti kako bi stvarno došlo do porasta darivanja preminulih, ali isto tako i živih darivatelja. Ja bih htjela dobiti više informacija od komisije kada je riječ o prekograničnoj razmjeni i što komisija smatra da bi trebalo unaprijediti i koji su glavni koraci i glavne mjere koje države članice zajedno s Europskom unijom mogu donijeti da bismo što više smanjili broj ljudi koji su na listi čekanja i koji pritom izgube život čekajući na presađivanje organa. Hvala. Hvala. Zahvaljujem gospođi Dali. I sada dajem riječ gospodinu Orviniju. Hvala. Gospodine predsjedatelju, mislim da je ovo dobra prilika da pokušamo dati pregled onoga što do sada znamo. Ja bih nešto htio reći u ime svoga kluba. Mislim da je ova direktiva vrlo korisna u smislu unapređivanja prekogranične suradnje i povećanja visokog, visokih standarda kvalitete ljudskih organa za presađivanje. Prošlo je pet godina otkako je ova direktiva prenesena u nacionalno zakonodavstvo i sada se može nešto reći o provedbi. Međutim, nadležna tijela još uvijek se suočavaju sa problemima u provedbi. Donacije od živih donora se um, uh, Dakle, znamo da je, da je vrlo kompleksno pitanje neplaćenih uh, zapravo darivanja. I tu se postavlja pitanje komercijalizacije ljudskih organa i nezakonite trgovine organima. Što se tiče nezakonite trgovine organima, na svu sreću nemamo taj problem unutar Europske unije, ali nam je poznato da u susjednim zemljama je to jedan veliki biznis i mislim da moramo obratiti pozornost na to kao i e, suzbijanje trgovine ljudima u svrhu e, uzimanja organa, to je također jedno važno pitanje. A sljedivost je osnovno pitanje e, koje se, dakle, koje nadležna tijela moraju primjenjivati vrlo precizno. Dakle, potrebni su svi detalji od same nesreće do kiruškog zahvata i... Finally, I would like underline the... Na kraju bih eh, htio još naglasiti važnost eh, obuke visoko kvalificiranih zdravstvenih radnika. Mislim da je to uistinu ima ključnu ulogu u pribavljanju organa. Prema tome, jedan europski program obuke vezano uz organe za presađivanje je od ključne važnosti. Rekao bih da je to opći dio, a sada bih još naglasio neke konkretnije činjenice koje se odnose na moju zemlju, pa ću se sada prebaciti na svoj materijni jezik. Direktiva i njezina primjena se javlja u e, kontekstu e, pristanka, davanja pristanka organa i države članice nemaju jedinstveno zakonodavstvo po ovom pitanju. Ovdje bih naglasio nadzor kada se, e, kada dođe do nesreće u inozemstvu. Uslijed toga u tim slučajevima ne može se pridržavati propisanog zakona. Ako se slažemo po pitanju da pravila koja se odnose na darivanje organa E, spadaju pod nacionalno zakonodavstvo, onda je potrebno nad, potreban je nadzor dokumentacije, dakle potrebno je pregledati svu dokumentaciju. Ako e, se pojavi pitanje darivanja organa na mjestu e, nesreće, onda treba odmah stupiti u kontakt sa nacionalnim tijelima i prema tamošnjim propisima e, treba e, provjeriti postoje li pristanak. Ovaj prijedlog bi osigurao da osiguramo pridržavanje propisa i mi smatramo da e, je puno takvih slučajeva, nekoliko tisuća godišnje, stoga je to toliko važno. Puno hvala. Hvala. Sada dajem riječ gospođi Darmanu. Hvala vam predsjedatelju. Usprkos intervencije Europske unije, organi namijenjeni darivanju i transplantaciji još uvijek su nedostatni u Europi. Većina europskih država ima sustav dakle pristanka e, mješovitog ili prešutnog, ali to ne povećava broj organa. Samo 20% organa su namijenjeni darivanju, tako da tu postoji mogućnost za povećanje, primjerice prešutnog pristanka. Koje je vaše stajalište vezano za ovo pitanje? I drugo pitanje, namjerava li komisija nešto poduzeti kada je riječ o trgovini organima? ima sve više takvih mreža u Europskoj uniji e, koji se hrane ljudskom stradanjem, ljudskom bijedom i što je posljedica ekonomske i financijske krize u Europi. Hvala. Sada dajem riječ o Dominiku Šnikelsu, e, predstavniku Europske komisije. Izvolite. Hvala. I hvala vam na vrlo relevantnim pitanjima. Pokušat ću odgovoriti na njih e, istim redoslijedom koji su, kojim su postavljena. Gospođa Meissner je postavila pitanje bili neke zemlje poput Njemačke sudjelovale u projektu. Odgovor je da sve zemlje sudjeluju e, na sastancima nadležnih tijela i u brojnim radnim skupinama. Nadalje, sve zemlje imaju mogućnost da sudjeluju i de facto to i čine. Primjerice, Njemačka je na čelu jednog e, od projekata koji se financira od strane Europskog parlamenta, tako da Njemačka zapravo vrlo aktivno sudjeluje e, u, u, svim tim, u tim projektima. Zašto postoji suradnja između Jedinjene kraljevine Cipre i Italije? to je vjerojatno iz nekih e, povijesnih razloga, ali slažem se, postoje ograničenja u suradnji. E, stopa preživljavanja za srce je oko 48 sati, a za bubreg je 24 sata, tako da postoje određena ograničenja što se tiče prijevoza zrakoplom, a e, udaljenost između Cipra i Italije, dakle vidite kolika je, Dakle, tu se može ipak nešto poduzeti. Isto vrijedi i za udeljenost između Italije i Ujedinjene kraljevine, pa čak i kada je riječ o organima poput e, srca i pluća. E, dakle, postavili ste pitanje vezano uz sustav, sustav davalja davanja pristanka. Dakle, sva etička pitanja su u nadležnosti država članica. Prema tome to ovisi zapravo o tradiciji, o nekim društvenim vrijednostima u pojedinoj zemlji i na temelju toga se donosi odluka. Istina je da postoje vrlo različiti sustavi. Imamo 17 zemalja koje imaju sustav opt-out, zatim 7 zemalja koje imaju opt-in, uključujući Njemačku, i 4 zemlje koje imaju mješoviti sustav. No, htio bih naglasiti da Bez obzira na to što postoje različiti sustavi, u praksi razlike nisu toliko značajne. Čak i u onim zemljama gdje postoji prešutni pristanak, članovi obitelji su uglavnom e, obavješteni, dakle kontaktira se s njima. I isto tako se pokušava vidjeti što je potencijalni darivatelj iskazao kao svoju želju. Mi mislimo da je to dobro načelo koje se treba primjenjivati svuda. Mislim da to zapravo na neki način indirektan odgovor na vaše pitanje. Premda je ovo područje u nadležnosti država članica, Važno je da se izvrši provjera sa članovima obitelji u zemlji podrijetla, dakle da članovi uže obitelji, supružnik, na primjer, supruga ili suprug, e, daju svoj stav o tome pristaju li na donaciju ili ne. Zatim e, na pitanje gospođe Dali mogu samo istaknuti odnosno ponoviti ono što ste vi rekli, da ima još oko 50 do 60 tisuća ljudi koji su na listi čekanja i mnogi od njih e, umru čekajući, dakle oko 4 tisuće pacijenata godišnje u prosjeku, što je da kako vrlo problematično. Ovo pitanje e, lista čekanja je vrlo osjetljivo, o tome smo razgovarali na posljednjem sastanku. Naime, u zemljama gdje postoji visoka stopa donacija, liječnici će e, češće staviti pacijente na listu čekanja. A u onim zemljama gdje, je došlo do pada stope darivanja organa, poput Njemačke, liječnici će biti manje skloni staviti pacijente na listu čekanja. Dakle, lista čekanja zapravo može služiti samo kao indikator. Ali da, činjenica je da ljudi umiru dok e, su još uvijek na listi čekanja i mislim da je to vrlo problematično i to bi nas trebalo potaknuti da nešto poduzmemo. Mislim da je u tom smislu važna podrška vas, parlamentaraca, s obzirom da ste vi u kontaktu sa svojim biračima, ali isto tako i sa lokalnim političarima. Jedan od projekata koji se financira sredstvima Europskog parlamenta ima za cilj upravo povećati e, vidljivost e, programa za darivanje organa. Organiziraju se dakle radionice za novinare i mislim da bi bilo dobro da i vi sudjelujete na tim radionicama i da na taj način doprinesete promičbi darivanja organa u svojoj zemlji. Dakle, imamo multilateralne i e, bilateralne kontakt, ugovore E, što se tiče multilateralnih postoje tri sustava, Eurotransplant, Benelux, Njemačka, Austrija, e, Mađarska i Hrvatska, zatim Skandija Transplant, e, čime su obuhvaćene skandinavske zemlje i isto tako Southern Alliance, Italija, Francuska i Španjolska sudjeluju u tom programu. Dakle, tu se na sustavan način vrši razmjena organa i dakle za to i to na temeljem multilateralnih ugovora. Taj sustav dobro funkcionira. Osim toga postoje i bilateralni ugovori. U sklopu jednog od naših e, projekata imamo jedan tipski ugovor koji olakšava razmjenu među zemljama i vidjeli smo da se sve više koriste takvi ugovori. Nažalost, ne mogu vam sad e, pamet iz glave dati brojke, ali u sustavima poput Euro Transplant i Scandia Transplant sustavno se organi iz Belgije, dakle, razmjenjuju se sa Njemačkom, Austrijom i tako dalje. Zatim je bilo jedno pitanje vezano uz trgovinu organima i e, dobrovoljno neplaćano darivanje. U pravu ste da u europskom pravnom poredku e, postoji suglasnost o postojanju dobrovoljnog e, neplaćenog darivanja organa dakle što je u suprotnosti sa trgovinom organima, međutim u nekim situacijama je stvarnost kompleksnija, tako da ako se detaljnije pozabavite ovim pitanjem, vidjet ćete da postoje neki pacijenti koji odlaze u inozemstvo da bi se presadili organi. Ponekad nije sasvim jasno odakle su ti organi. A osim toga, e, ponekad pacijenti pokušavaju doći do organa putem interneta, društvenih mreža, čak i daju ponude za organe, tako da je stvarnost je kompleksnija, ali mislim da je dobra vijest da sva nadležna tijela vrlo budno prate situaciju i čim dobiju bilo kakvu informaciju ili dojavu se aktiviraju. I mislim da je to najbolje što možemo poduzeti osim same obuke i e, programa za podizanje razine svijesti. Isto tako um, je i Vijeće Europe uh, donijelo jedan uh, dokument, a i Svjetska zdravstvena organizacija također priprema jednu deklaraciju u tom smislu. Prema tome, uh, uspostavlja se to načelo dobrovoljnog darivanja organa u svijetu. E, što se tiče obuke, mogu se samo složiti s vama. Mi smo već financirali nekoliko programa obuke, kao što je da kao što ste i sami rekli, koordinacija donatora je ključno pitanje. Imali smo jedan projekt koji je obuhvaćao Mađarsku i Nizozemsku, gdje su kirurzi e, dobili obuku od vrlo iskusnih e, kolega iz Nizozemske. Sada postoji i jedna video snimka koja se može koristiti u drugim zemljama e, u svrhu poboljšanja samog sustava. Zatim sljedeće pitanje se odnosilo na sustav davanja pristanka, dakle 80% građana se slaže s time što je istina i to je ohrabrujuće. Istovremeno bih želi upozoriti na još nešto. Stope donacija vrlo često ne ovise samo o pristanku pacijenta, nego o čitavom sustavu. Mogu vam navesti primjer iz Njemačke. E, tamo postoji vrlo visoka stopa pristanka, dakle 80% građana, ali svejedno je došlo do značajnog pada u broju doniranih organa zbog raznih afera. Naime, radnici u bolnicama više nisu zainteresirani budući da se plaše afera. Tako da pristanak jest e, važan element, ali nije jedini koji je odlučujući. Dakle, potrebno je da čitav sustav dobro funkcionira, što onda može dovesti do porasta broja doniranih organa. Dakle, sama e, pristanak, sam sustav davanja pristanka nije odlučujući kod e, kada je vezano uz dakle, stopu donacija. Hvala. Hvala vam lijepo. Ukoliko se nitko ne javlja za riječ, predlažem da pređemo na sljedeću točku dnevnog reda, to je točka broj 5. Riječ je o razmjeni mišljenja s komisijom o izvješću kojim se daje ocjena programa država članica temeljem okvirne e, dakle okvirne direktive za pomorsku strategiju i sada ću dati riječ kolegi iz odjela C iz Europske komisije. Izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa predsjedatelju i dobar dan svima. Zadovoljstvo mi je što vam se mogu obratiti u ovom odboru da bih govorio o ocjeni programa praćenja provedbe direktive, okvirne direktive o pomorskoj strategiji usvojene 16. siječnja ove godine. Počet ću sa samim procesom koji stoji pod, u ovoj direktivi. E, dakle, države članice moraju e, donijeti vlastite strategije, pomorske strategije, što je kamen temeljac e, ovog zakona, a to se revidira svakih šest godina. Na ovom grafičkom prikazu možete vidjeti korake koje treba poduzeti da bi se razvila pomorska strategija. Prvo je potrebno inicijalno procijeniti status e, država članica i e, to je preduvjet, a e, drugo je definirati ono što se u direktivi naziva dobri okolišni status i ciljeve, e, što znači da je to, e, da trebamo e, jamčiti o kvaliteti ekosustava i sljedeće je uspostava programa praćenja, zatim program mjera koje će biti usmjerene prema postizanju dobrog statusa okoliša i ono o čemu ću ja govoriti e, danas poslije podne na temelju glavnih e, nalaza e, temelji se na programima praćenja država članica odnosno provjeri jesu li ti programi odgovarajući za praćenje morskih područja i procjenu statusa morskog okoliša Dakle, u studijama koje su provedene pokazalo se da se države članice trude, što je vrlo pozitivno, ali izvješće pokazuje također da je potrebno dodatno djelovati i to u većini država članica da bi se e, pratilo e, kvalitetu mora e, u pravodobno. Odnosno, niti jedna od država članica nema program koji bi bio potpuno usklađen sa zahtjevima direktiva, a to je praćenje e, napretka u e, smislu postizanja e, navedenih ciljeva. Latvija, Slovenija, Portugal imaju programe praćenja koji nisu odgovarajući na temelju zahtjeva direktive a Bugarska, Nizozemska, Finska i Španjolska imaju programe koji su u većoj mjeri odgovarajući, a sve, svi ostali programi praćenja e, spadaju u srednju kategoriju e, srednje odgovarajućih e, programa. Dakle, dobili smo jednu mješovitu sliku, a što se napredka tiče, on, njega bi se moglo poboljšati. Prelazimo na sljedeći važni nalaz u izvješću, a on se odnosi na činjenicu da su programi praćenja koje su uspostavili države članice nisu odmah bili operativni. Samo je nekoliko država članica imalo operativne programe 2014. godine a drugi će tek 2018. ili čak 2020. imati programe koji su potpuno operativni, što je naravno e, problematično u smislu ukupne primjene i provedbe ove e, direktive i postizanja ciljeva. Dakle, područje primjene je druga, drugo pitanje. Komisija smatra da praćenje određenih aspekata e, koji se odnose na pomorsku strategiju nije odgovarajuće. Imamo i primjere. Recimo, prvo je buka, e, pa zatim e, vrste koje nisu autohtone, autohtone i e, zagađivanje mora otpadom. I sve je to povezano uz provedbu drugih dijelova e, zakonodavstva kao što je na primjer uredba e, o e, vanjskim neautohtonim vrstama. Pa dakle, što se tiče daljnjeg postupanja, mi smo putem analize pokušali pružiti opće preporuke, ali i nacionalno vođenje za države članice, e, koncentrirajući se na to da bi praćenje trebalo biti odgovarajuće i e, sadržavati sve deskriptore strategije, te stavljeno u funkciju što je moguće prije. Države članice trebale bi poduzeti sljedeće. Prvo bi trebale što je prije moguće e, adresirati, odnosno rješavati E, nedostatke i e, uspostaviti e, kriterije koji su odgovarajući a osim toga države članice trebaju pojačati napore za punim praćenjem programa kao na primjer ona iz 2013. E, da bi se napravila revizija odluke iz 2010. godine, dakle 2010 kroz 1044 e, kroz EU. Osim navedenoga na regionalnoj i subregionalnoj razini potrebna je koordinacija programa praćenja i e, praćenje primjene direktive E, u suradnji e, s upravama e, za more uz naravno i opis metoda ocjene. Komisija želi učiniti više da bi se ubrzalo ritam praćenja i komisija će podržati države članice prvenstveno tražeći dosljednost u provedbi različitih dijelova e, EU e, legislative koji se odnose na e, morski okoliš i uspostavu kriterija i metodoloških standarda o dobrom statusu okoliša, a nova verzija toga planira se usvojiti vrlo brzo. Osim navedenoga, nastavit ćemo raditi zajedno s državama članicama na uspostavi intenzivnog program, procesa e, e, provedbe strategije praćenja e, da bismo države članice podržali, ali i vodili u procesu. Razmotrit ćemo i potrebu za dodatnim financiranjem strateških projekata i podržati regionalne e, projekte i projekte e, koji se odnose na cijelu Europsku uniju, a proizlaze iz ove direktive, te ćemo zajedno s državama članicama čiji programi praćenja nisu adekvatni, njih ćemo podržati e, u provedbi preporuka komisije. Sljedeći korak e, u pomorskoj strategiji i e, programu praćenja e, je da u izvješćima iz 2016. godine se razmotre programi praćenja svih država članica i u tom smislu možemo potvrditi da je samo 16 država članica podnijelo te programe komisiji. U tom smislu potaknuli smo druge države članice koje to nisu učinile da programe podnesu na uvid komisiji što je moguće prije. Ja sam pokušao govoriti što je moguće brže u smislu e, kratkog vremena koje imamo na raspolaganju danas poslije podne, ali vjerujem da vam je ovo dalo uvid u napredak e, u pogledu programa praćenja i kretanja prema ključnom eh, zakonodavnom eh, eh, dokumentu komisije. Hvala vam lijepa. Hvala vam, gospodine ravnatelju. Sada ću dati riječ kolegama koji su zatražili riječ. Gospođa dalić Hvala vam lijepa predsjedatelju, hvala komisiji koja nam je skrenula pozornost na ovu temu. Za mene je ovo bilo vrlo zanimljivo, budući da i sama dolazim s malog otoka usred sredozemlja, pa razgovor o ovakvoj temi je nešto što mi proživljavamo na dnevnoj osnovi. I osobito bih se koncentrirala na otpad u moru. To je nešto što je od najveće važnosti i i za što nam je potrebna viš, visoka razina osviještenosti. E, upravo zato rekla bih e, i koncentrirala bih se e, na odgovarajuće programe praćenja, kao što smo čuli neki, vrlo su rijetki koji su potpuno adekvatni. E, jedno područje koje je e, od velikog interesa jeste da čujemo u izvješću da ima nekoliko područja koje bi trebalo poboljšati i to što je moguće prije, a osobito se to odnosi na otpad u moru i praćenje otpada na morskom dnu, ali i na površini mora, a još važnije e, mikrozagađenje i mikrootpad bi trebalo pratiti. Zabrinjavajuće je primijetiti da nema sustavnog i usporedivog praćenja učinka e, na e, morske životinje i prirodu općenito u moru, a e, to je nešto što se često pogriva ovim programima praćenja. Što se tiče programa E, ako kažemo i razumijemo da su oni samo djelomično odgovarajući, htjela bih čuti e, od komisije koje su konkretne posljedice i implikacije toga, mogu li nam reći koja su to područja e, koja, na koja postoje posebne implikacije i govorilo se o općim preporukama koje komisija priprema, a razumijem također i da e, komisija može objasniti što bi države članice mogle učiniti da bolje prate provedbu e, u ovom e, segmentu, pogotovo u regionalnim i subregionalnim programima, ali ova, je opća preporuka koju za neke države članice možda je vrlo teško prenijeti u e, ili dovesti do realizacije, želi bismo razumjeti, bolje razumjeti zbog čega je tako, odnosno zbog čega e, do sada e, imamo, nemamo sve programe praćenja koji bi bili odgovarajući. Samo je 16 država članica prijavilo svoje programe do sada, kao što smo čuli, a čuli smo da ste u kontaktu s drugim državama članicama. Zanima me imali nekih eh, krajnjih rokova za to i pokušavali komisija postići da je pristignu ti eh, programi u određenom vremenskom okviru, a zanima me i mišljenje komisije o tome bi to, koja bi to bila strategija koja je najviše i najbolje odgovarajuća a da se prati stanje ljudskog zdravlja, zdravlje morskih životinja i e, onečišćenje izazvano mikrootpadom. Hvala lijepa. Hvala. Riječ ima gospođa Mesner. Puno hvala gospodine predsjedavajući i još jedan puta hvala komisiji. Čini mi se da se češće događa da određeni zakonodavni prijedlozi budu potpisani od strane država članica i potom ih se ne pridržavaju. Ja se puno bavim maritimnom politikom i čini mi se da se u ovom području to prije svega događa kada pogledamo ovu direktivu. Naravno da je odlučujuće da držimo mora čistima i da spriječimo gore katastrofe. Kao prvo pitanje, mislim da je PowerPoint prezentacija bila jako korisna i zanima li me možemo li ju dobiti mailom. A drugo pitanje se odnosi na rok, odnosno do kada treba provesti ovu direktivu. Mislim da to niste rekli, a bilo bi zanimljivo to čuti. Pretpostavljam da je rok već e, prošao, da je već trebalo provesti, ali da to nije učinjeno. A što se tiče trećeg pitanja, rekli ste e, praćenje. Samo je nekolicina zemalja koja to provodi, neki tako tako, a neki su vrlo loši u tome. Prije svega me čudi da je Portugal jako loš u provedbi, ako živi od mora pa me zanima nije li bilo e, nekakvih naputaka o tome kako se to praćenje treba izvoditi, provoditi, uglavnom postoje provedbeni akti. A još jedno pitanje. Gospođa Deli je već spomenula što vi e, činite kako biste e, pridobili druge države članice kako bi se uključili u ovu inicijativu i e, bilo bi dobro znati koje države članice su poduzele nešto po ovom pitanju, a koje ne, kako bismo i mi mogli izvršiti pritisak na njih. A zadnje pitanje, također me začudilo ono što ste rekli, ako sam dobro shvatila, radi se o regionalnoj kooperaciji. Da li se integriranom maritimnom e, politikom tako nešto može postići da li ona funkcionira ili je situacija takva da države članice nisu baš sretne ako se Europska komisija miješa u njihove pomorske politike. Pitam zato što znam da kada se radi o integriranom upravljanju obalama da je e, tu bilo puno država članica koje su se pobunile i e, čini mi se da je i ova okvirna direktiva o pomorskoj strategiji za mnoge e, tako pitanja kojim se protive. Hvala gospođo Metnera, sada gospodin fronte. tiče PowerPoint prezentacije, mislim da je ona bila vrlo poučna. I ovo je pitanje kojim smo se već češće bavili. Direktiva je dobra, strategija je dobra, no izgleda da postoje neke manjkavosti u provedbi u državama članicama. To smo vidjeli i kada se radilo o pitanju bioraznolikosti, raznolikosti tu je provedba bila doista katastrofalna i sada to ponovno vidimo u ovome području, znači e, na području pomorske strategije. Dakle, radi se o praćenju i o prvoj vrlo važnoj fazi 2018. 2020. I stoga e, ne nadamo se previše da će ova direktiva biti dobro provedena. Dopustite da kažem još dvije stvari. Države članice, dakle one koje su nešto učinile po ovom pitanju, su pokazale da su započele s programima praćenja i da provode postojeće e, zakone, no tamo gdje bi bilo potrebno učiniti nešto inovativno, tu se ništa nije poduzelo, dakle nije bilo nikakvih e, inovacija na ovome području. Zatim, što se tiče same pomorske strategije, do sada situacija nije baš bila dobra. Prijedlozi koje smo čuli da se uvedu protumjeri i tako dalje su dobri, ali oni nisu dostatni. Potreba nam je intenzivniji angažman. Ono što je rekla gospođa Dali vezano uz otpad u morima. Mislim da se ovdje trebamo specifično pozabaviti pitanjem praćenja e, mikrootpada jer e, mjere tu uopće još nisu primjerene i nemamo nikakav sustav praćenja i kako mikrootpad, e, kakvog učinka ima na morsku floru i faunu. O tome ćemo još razgovarati i u e, području gospodarstva, ali mi se nadamo da će se ove četiri direktive iz paketa za krušno gospodarstvo provesti. Ono što je katastrofalno i dramatično to je ono e, čime se prije svega trebamo pozabaviti i Europska komisija ovdje mora pokazati veću inicijativu tamo gdje se radi o gorućim pitanjima i moramo intervenirati prije svega kada se radi o otpadu u morima. Potrebni su nam jasni zakoni kako bi se konkretno pozabavili ovim problemom. Zatim imam još jedno pitanje vezano uz ocean governance, odnosno upravljanje oceanima. Dakle, tu se radi o reviziji direktive o lučkim uslugama. To je također vrlo važno Radi se o različitim sektorima poput e, ribarstva i tako dalje koje također treba uključiti i to bi bilo vrlo važno. Puno hvala. Merci, merci beaucoup. Hvala, hvala vam lijepo. Ponovno dajem riječ ravnatelju. François Hvala predsjedatelju i hvala na ovim e, vrlo smislenim pitanjima. E, koje se, koja se temelje na prezentaciji i izvješću. Započet ću sa stvarima koje su prvo spomenute, a to je bio otpad e, u moru, o kojem se govorilo nekoliko puta u raspravi. E, I što se toga tiče, kao i općih preporuka koje smo dali, to pratimo i to vrlo aktivno te smo dali do znanja da ćemo biti aktivni u praćenju situacije u slučaju država članica čiji su programi neadekvatni i organizirat ćemo bilateralne sastanke s tim državama u dolazećim mjesecima da bismo im pomogli da poboljšaju svoje programe prije eh, početka sljedećeg ciklusa što je 2018. Osim toga ćemo mobilizirati i alate koje imaju za rad na strategiji i e, doista pratimo e, sve ove observacije koje su navedene u izvješću i tražili smo i neki su e, kolege već o tome govorili da se donese mišljenje i programi mjera na koje sam ukazao i rekao da samo je 16 država članica do sada izvijestilo o svojim programima. E, ono što u, smislu, u tom smislu mogu reći je da smo počeli e, s postupkom e, izrade programa od 2016. u ožujku Dakle, pa onda do veljače 2017. godine komisija na tome radi da bi utvrdila da je došlo do napretka jer ova situacija takva kakva jest nije zadovoljavajuća. I osvarno ću se i na vremenski okvir provedbe. E, dva su pitanja o tome postavljena. Dobri status okoliša trebalo bi postići do 2020. što je doista e, vremenska odrednica koja je vrlo blizu, pa bi rad trebalo intenzivirati, želimo li ostati na pravom tragu, a komisija bi željela da se e, doista e, izradi sve prema e, ovom zadanom krajnjem roku, a to je 2020. Portugal ima e, pomorsko područje i ekskluzivnu e, pomorsku zonu e, koja je vrlo velika i razmatra se razina sredstava koja su potrebna da se ovaj posao odradi, ali ne radi se samo o tome, radi se o snazi tih napora koje treba uložiti. Što se tiče regionalne suradnje, trebamo vidjeti odvija li se ona i postoji li ona Prema konvenciji o regionalnim morima ona je vrlo korisna e, upravo zato što je dosta rano još za zaključke, ali pokušavamo potaknuti aktivniju suradnju prema konvencije o regionalnim morima e, i to na dosljedan način e, uz prostorno pa-, planiranje koje e, neće biti štetno i instrumente koji će koristiti i pomagati u provedbi. Što se tiče nedostatnosti napora koji su uloženi, Mislim da nismo na dobrom putu da postignemo taj cilj do 2020. iako je panel za ocjenjivanje i e, dalje aktivan. Što se tiče otpada u moru, to je pitanje koje je postavilo više govornika. Što sve poduzimamo da bismo to riješili? Mislim da radimo dosta kroz MSFD, ali i kroz provedbu postojećih paketa zakonodavstva o otpadu. To su elementi, tu su elementi koje bi trebalo rješavati da bismo bili djelotvorni. E, potrebno je revidirati strategiju o plastici, što će nadopuniti naš odgovor na makro otpad. E, mi se time intenzivno na tome radimo i svi eh, relevantni činitelji trebali bi se uključiti i pružati svoja znanja o tome. Što se tiče rada na eh, otporu u moru, trebalo bi raditi i djelovati na eh, globalnoj razini, ne samo u smislu konvencije o regionalnim morima, nego i drugih dokumenata kao što je NG20. E, I što se tiče konkretnih e, poduzimanja u okviru MSFD-a, s novom odlukom kriteriji koje trebaju procjenjivati države članice trebaju biti određeni kao i e, područje gradskog e, otpada. E, te praćenje mikro količina, zatim treba isto tako pratiti i kakav je utjecaj na životinje koje su progutale taj plastični otpad te i one koje su se u njega zaplele. Pa prema tome ne smijemo gubiti iz vida značaj svega što sam naveo. Želim također reći da doćim ne možemo smetnuti suma da je otpad iznimno važna e, komponenta u pogledu morskog okoliša, a treba svakako imati druge komponente na umu, a to je e, izlov ribe i šteta koja se nanosi e, morskom dnu. Što se tiče ukupnom smanjenju štete po e, morski okoliš u nadolazećem provedbenom razdoblju, praćenje je ključno da bismo e, dobro razumjeli sve implikacije ovih pitanja. Pa je prema tome e, to u samoj podlozi vjerodostojnosti e, i budućih dokumenata, a mi moramo nastaviti davati osobitu značaj E, ovom pitanju, ali i ukupnom znanju i, e, i spoznajama koje e, pomažu da se ovo pitanje razriješi. Hvala. Hvala vam gospodine ravnatelju na ovim odgovorima. Ako se više nitko ne javlja za riječ, onda predlažem da prijeđemo na sljedeću točku dnevnog reda, to je točka broj 6. Riječ je o pravilima koji se tiču stavljanja gnojbenih proizvoda s oznakom CE na tržište. E, odmah ću predati riječ izvjestiteljici, gospodi, gospođi Gardini. Hvala gospodine predsjedavajući. Jako mi je žao što mm, me se ne čuje tako dobro, imam problema sa glasom. No, raspodala sam se zbog klimatiziranog prostora, imam problema s tim. E, no, kako god, večeras ću imati još jedan sastanak sa izvjestiteljima u Sjeni i nakon toga ću vas moći izvijestiti o svemu u potpunosti. Kao što znate, radi se o E, ovom prijedlogu uredbe kako bi se proizvodi, gnojidbeni proizvodi sa oznakom CE e, e, mogli u pođenom opsegu stavljati na tržištu. Dobili smo pozitivne povratne informacije na proširenje ove uredbe. Radi se o konvencionalnim mineralnim gnojivima iz primarnih sirovina a pomoću ove nove urodbe nadam se da ćemo je uskoro usvojiti, da će stupiti na snagu. Zahvaljujući e, njoj ćemo imati e, pristup unutarnjem tržištu i to će biti dobro za kružno gospodarstvo i stoga mi u tom pogledu pozdravljamo prijedlog komisije, a smatramo da bi se na taj način pojačala i ulaganja u e, kružnom gospodarstvu u području e, srednjih poduzeća. Zatim, sasvim kratko, nešto o trenutačnoj e, situaciji. Trenutačno se još nalazimo u početnoj fazi i ja sam već imala e, mogućnost e, podsjetiti na to da su e, podastrijeti mnogi amandmani i to do 7. ožujka to je bilo stotinu amandmana zajedno sa amandmanima koje sam ja predložila, tako da je još mnogo posla pred nama. Imamo različita stajališta koja su djelomice vrlo različita. Dakle, potrebno je sada iznaći rješenja kako bi e, sva ta stajališta objedinili. No, to će biti dosta teško jer e, to su pitanja koja se odnose na okolišno zdravlje, dakle to je vrlo e, vruća tema. Imamo osam kompromisnih amandmana koje smo izradili kako e, bi iznašli neka rješenja. Četiri kompromisa još nisu gotova i još su u fazi nacrta no nadamo se da ćemo ovdje iznaći rješenje koje će moći svi prihvatiti. Prva četiri amandmana se odnose na kontaminante, na mikrobe i na eh, njihove različite kategorije. Dakle, radi se o organskim e, gnojidbenim proizvodima i mineralnim, te o e, substratima. I u slučaju svih četiriju e, amandmana pokušali smo zauzeti isto stajalište i nakon što je komisija predstavila svoj tekst, mi smo predložili granične vrijednosti za patogene tvari Tu imamo jednu uredbu iz dvije i druge o proizvodima životinskog podrijetla, to je također dosta sporno i naravno radi se i o proizvodima koji nisu predviđeni za ljudsku konzumaciju. I e, kada pogledate sve te točke, e, moći ćete zaključiti da ne postoje nikakve granične vrijednosti, stoga trenutačno radimo na kompromisu. Onda idući kompromis na kojem radimo je korištenje drugih tvari kao što su primjerice nus proizvodi ili proizvodi koji se temelje na e, pepelu. E, dakle, radi se o oporabi. I to u skladu sa direktivom iz 2008. Dakle, to je direktiva o otpadu i takve otpadne tvari se mogu koristiti za proizvodnju gnojiva. I tu se također spominju ovi proizvodi koji se e, temelje na pepelu. U nekim državama članicama u nacionalnom zakonodavstvu se ove stvari već e, spominju. Radi se o kružnom gospodarstvu i želimo e, pokušati proširiti popis stvari i materijala kako bi e, više koristili e, postupak oporabe. i kako bi se to također uključilo kroz delegirane pravne akte komisije, potrebno je e, iznaći ove kompromise kako bi ih mogli usvojiti. Delegirani pravni akti su vrlo važni, pogotovo u ovome slučaju, jer na taj način ćemo mi moći osigurati da se koristi tehnološki razvoj, da radimo na temelju tog razvoja, a ne da čitavu stvar odgađamo na način da koristimo neke druge postupke. I stoga bi nam to pomoglo da što prije provedemo načela kružnog gospodarstva. Zatim još jedan e, kompromis koji je još u fazi nacrta. E, radi se o organskim e, gnojevima tu je potrebno biti vrlo precizan. Primjerice sadržaj CO2, on mora biti organske prirode, to je vrlo važno jer to bi imalo učinka na druga gnojdbena sredstva, primjerice treset i tako dalje. To su sve materijali koji su jako dobri za hranjivost tla i stoga su od velike prednosti za poljoprivredu, jer mm, na taj način izbjegavamo štete koje bi mogle biti nanesene okolišu i na taj način bi mogli izbjeći e, korištenje nekih drugih neučinkovitih e, gnojidbenih E, proizvoda. Zatim što se tiče konkretnog kompromisa, on izgleda tako da e, se radi o graničnim vrijednostima CO2. E, one neće sadržavati samo jednu tvar. To su bili neki od primjera, prije svega sa ekološkog i zdravstvenog stanovišta jer na kraju krajeva radi se o organskim i mineralnim gnojivima i da se smanji njihovo korištenje u poljoprivredi. Osim toga, bilo bi vrlo važno i da uzmemo u obzir i kompromise e, po pitanju treseta i drugih organskih tvari. Tu imamo i neke druge proizvode, primjerice dijelovi biljaka ili e, biljni ekstrakti. Tu smo pokušali proširiti dio koji se odnosi na to iz e, prijedloga Europske komisije. Dakle, biljni ekstrakti to je e, nešto što je još potrebno proširiti. i tu ne postoji obveza registracije. Što se tiče kompromisa, samo su četiri kompromisa u našoj nadležnosti, a kod drugih se radi i o nadležnosti INKO-a i Agrija. I naravno postoji čitav niz pitanja gdje još moramo iznaći kompromise i to E, zajedno sa drugim e, odborima, ne moram to sad e, navoditi u detalj, postoji popis. U svakom slučaju trebali bi pričekati da se održi sastanak izvjestitelja u Sjeni. Glavni izazov za nas u ovom izvješću će biti kadmi i da iznađemo kompromis po pitanju kadmija kada se radi o organskim E, gnojivima kako bi uveli granične vrijednosti. Jer kao što sam rekla, situacija je e, još tu dosta problematična. Mm, svi ste sigurno upoznati i sa mojim stajalištem. I to je sada polazišna točka u ovom dijalogu koji želimo pokrenuti. Vrlo je važno da imamo na umu da tu postoje dvije ključne teme gdje još nismo sasvim e, uvjereni, odnosno da nemamo jasan stav. Moramo e, pogledati e, na kojem na kojoj razini razvoja tehnologija, što je izvedivo i moramo također vidjeti kako su mogućnosti ekstrakcije kadmija Uvjerena sam da ćemo iznaći e, stajalište koje će biti cjelovito i e, realistično. Sada imamo paket gdje koji pokriva različita stajališta, različite situacije u pojedinim državama članicama no sada moramo pogledati e, kakva je stvarnost u državama članicama jer je li taj paket objektivan jer često se događa da e, ulažemo velik trud u nešto i puno surađujemo sa sveučilištima u državama članicama i tako dalje i stoga bi bilo jako dobro ako biste uspjeli sve objediniti kako bi na kraju imali e, dobro izvješće kako, koje sažima sve zaključke i meni se čini da je još puno posla pred nama, ali u svakom slučaju već se veselim sastanku izvjestitelja u Sjeni. Puno hvala. Hvala, zahvaljujem izvjestiteljici, gospođi Gardini. Sada dajem riječ izvjestiteljima u Sjeni. Gospodin Poč, izvolite. Hvala, ja bih prije svega htio zahvaliti izvjestiteljici na ovim prijedlozima kompromisa. Mislim da to može poslužiti kao dobra osnova za kasni, kasniju raspravu i vidjet ćemo u kojoj mjeri možemo smanjiti taj, tu neobičnu brojku od preko 800 amandmana, 853 amandmana, što je uistinu velika brojka. Mislim da postoji velik broj e, pitanja oko kojih ćemo moći pronaći zajednička rješenja. Ja bih e, se možda osvrnuo samo na jednu stvar koja je u isključivoj nadležnosti, e, dakle koja je zapravo tema trećine amandmana, a to su granice kadmija, dakle u fosfatnim gnojivima. Neki žele osnažiti prijedlog komisije, neki ga žele e, razvodniti. Dakle, e, predloženo je da se sa 60 mg kadmija po kilogramu e, smanji na 40 mg po kilogramu nakon 3 godine i na kraju na 20 mg kadmija po kilogramu nakon 12 godina. To je inicijalni prijedlog komisije. Neki su tražili da se ovaj prijedlog razvodni, neki su tvrdili da E, taj prijedlog nije znanstveno utemeljen, to se odnosilo između ostalog i na mene kao izvjestitelja o sjeni za ocjenu dakle, sadržaja kadmija. Mislim da otvoreno mogu reći da je zapravo ovdje riječ o prioritetima. Dakle, neki više žele podržati industriju proizvođača gnojiva pred interesima javnog zdravlja. kadmije je vrlo toksična tvar i, e, i još 2002. godine, prije 15 godina, naš znanstveni odbor o toksičnosti, ekotoksičnosti i zaštiti okoliša, dakle traženo je mišljenje od tog odbora i e, tu je ustanovljen samo jedan konzistentan trend. Korištenje e, fosfatnih gnojiva koje sadrže 60 mg ili više e, kadmija po kilogramu, e, dovest će do akumulacije kadmije u većini, u većem broju tla, a ako se koristi 40 mg kadmija e, po e, kilogramu, to će dovesti do smanjenja akumulacije u tlu. Dakle, a bude li se koristilo 20 mg po kilogramu ili čak manji sadržaj kadmija, to dakle može dovesti do smanjenja kadmija tlu e, za 20%. Oni koji žele uistinu strože ograničiti sadržaj kadmija također su e, također se njih krivi da ne uzimaju u obzir mišljenja poljoprivrednika. Naprotiv, mi ne mislimo da bi poljoprivrednici trebali snositi taj teret. E, mislim da bi e, smo se trebali rukovoditi načelom da zagačivač plaća. I isto tako nije moguće ukloniti kadmi iz poljoprivrednih proizvoda nakon što već apsorbiran od strane biljaka i to je naprosto činjenica. Prema tome poljoprivrede bi trebalo zaštititi od takvih e, gnojiva, osim ukoliko oni žele koristiti gnojiva sa većim sadržajem kadmija koji su proizvedeni lokalno. E, oznaka CE mora biti u skladu sa postojećim znanstvenim činjenicama i sa politikama kojima za cilj zaštita okoliša i javno zdravlje. Moj klub nije za snižavanje granične vrijednosti za kadmi, e, kao što je sugerirala izvjestiteljica. Mi smatramo da se dakle može smanjiti akumulacija kadmija tlu ako se primjeni o primjene ove granične vrijednosti od 40 mg po kilogramu te 20 mg po kilogramu 8 godina nakon početka primjene. Također smatramo da moraju biti dostupne informacije koje bi mogle pomoći poljoprivrednicima i potrošačima da budu bolje informirani kod kupnje e, gnojeva i gnojbenih proizvoda. Dakle, što se tiče e, sadržaja kadmija, E, u gnojevima koje nose oznaku CE. To bi bilo sve što se tiče kadmija. Nadam se da ćemo u sljedećih nekoliko dana i tjedana uspješno pronaći zajednički nazivnik i da ćemo postići e, jedan uravnoteženi prijedlog, te da nećemo potrošiti dva dana na glasovanje, da nećemo morati glasovati o svakom pojedinom amandmanu, dakle od njih 853. Hvala. Sada riječ zastupnica Gerling u ime kluba zastupnika ECR. Hvala, ja nisam izvjestiteljica u Sjeni, gospodin Nikolson je izvjestitelj u Sjeni, ali ja ću vam eh, izniti njegove primjedbe. Mi podržavamo mjere za očuvanje okoliša i javnog zdravlja, međutim polazišna točka mora biti da se uzme u obzir znanstveno utemeljene činjenice te pristup utemljen na riziku. Što se tiče kadmija, mnogo se o tome razgovaralo od kad je komisija predložila 60 mg po kilogramu kao polazišnu točku za daljnje smanjenje te granične vrijednosti. Međutim, u međuvremenu su ažurirane znanstvene studije. 80 mg po kilogramu još uvijek bi e, omogućilo da se sigurno upravlja e, okolišem budući da je 80 mg po kilogramu dovoljno da se e, spriječi akumulacija kadmija u tlu. Ako se e, granica stavi na 60 mg, e, dakle, tu bi se moglo očuvati ljudsko zdravlje i zaštita okoliša, ne bi se stvarali dodatni troškovi za proizvođače i to je još uvijek bila najambicioznija granična vrijednost u svijetu. postojeći e, znanstveni dokazi ne idu u prilog nižim granicama. Ja sam saslušala ovo što je rekao kolega. Svi se slažemo da je kadmi teški metal i da želimo što više smanjiti njegov sadržaj u gnojivima. Međutim, e, čuli smo, dakle, mislim da tu moramo voditi računa o izloženosti riziku i mislim da je ovo jedan ekstreman stav, dakle da se to u konačnici sadržaj kadmija smanjena na 20 mg po kilogramu. Dakle, nema nikakvih znanstvenih dokaza da bi to dodatno zaštitilo ljudsko zdravlje. A što se tiče korištenja izraza razvodniti, mislim da je to pejorativno i nepotrebno. Ne slažem se s time, mi govorimo ovdje o definiranju granične vrijednosti koja prema svim znanstvenim spoznajama ukazuje na to da se na taj način može dobro upravljati rizikom i to mora biti u skladu sa prihvatljivim granicama. I na temelju tih spoznaja bismo trebali definirati politiku, budući da je to inače mi postoji u prirodi, ne može se iskorijeniti. dakle, ne kažem da se trebamo dobrovoljno izlagati velikim količinama kadme, međutim, ova granična vrijednost od 80 mg po kilogramu je sasvim znanstveno prihvatljiva i to je još uvijek bi značilo da imamo najambicioznije granične vrijednosti u svijetu. Proizvođači moraju plaćati e, visoku cijenu za nešto što je nužno, dakle kada kupuju gnojivo i ne bismo trebali stvarati dodatne troškove za njih. E, gospodin Nikolson zahvaljuje Elizabeti Gardini na uloženom trudu i želi isto tako e, izražavaju osjećanje s obzirom na 853 amandmana i želim mnogo sreće u danjem radu. Hvala. Sada dajem riječ gospodinu Federleu. Hvala lijepa predsjedatelju. Smatram da je ova tema vrlo složena i e, vrlo tehnička, tehničko-pravne naravi zapravo. I e, mislim da prema onom što vidimo u izmjenama da to ide u dobrom e, smjeru kao što je dogovarano i na sastancima izvjestitelja u Sjeni. Ovisno o tome kroz koju optiku gledate, možete imati različita stajališta. Švedska je jedna od država koja je već 80-ih eh, zadala vrlo striktne kriterije eh, i zajedno s Finskom, Češkom i još nekim državama koje su već znatno uznapredovale eh, u primjeni ovog prijedloga, na čemu rade 30 godina, a iza toga stoji ideja da e, budemo što je moguće manje e, izloženi jednoj od najkanceroznijih, e, odnosno najviše kancerogenih tvari, a to je kadmi. Razmatranje različitih stupnjima na kojima se nalazimo u istraživanjima te koliko je važno postupati s ovim zakonodavstvom na odgovarajući način. Mogu vam reći da je e, vlada izgubila mandat u e, Švedskoj i željela je smanjiti broj miligrama nova e, socijalistička vlada koja je nakon nje došla. I isto tako treba uzeti u obzir da oni koji žele ići još dalje moraju imati takvu mogućnost. Govorimo ne o zabrani viših razina kadmija, nego ako želite imati CE oznaku e, na svojim e, mineralnim gnojivima, onda ćete morati primijeniti određene e, uvjete. Dakle, neke države koje imaju više, odnosno e, strožije kriterije morat će e, to spustiti i e, svakako osiguravajući da ono što imaju na određenoj razini onda prodaju na svojem tržištu, a ne šalju na druga tržišta. Dakle, to treba sve biti uklopljeno u odgovarajući pravni okvir u smislu kružne ekonomije u Europi i čitav ovaj akt želimo isporučiti na odgovarajući način da bismo mogli povećati tržište e, i vlastitu proizvodnju, ali isto tako smanjiti izloženost kadmiju i oboljevanje zbog njegova utjecaja. E, I hvala vam lijepa. Merci, merci beaucoup, Hvala, hvala kolega. sada u ime kluba zastupnika GUE, Stefan Eke. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući, poštovani kolege, poštovana gospođo Gardini. Ovo je doista vrlo komplicirana tema i ja imam nekoliko načelnih komentara kao članovi odbora Envi. Naš zadatak je da u aktualnim razgovorima prilikom revizije ove direktive da osiguramo da smanjimo zdravstvene rizike pri korištenju gnojidbenih proizvoda i da smanjimo izumiranje vrsta. Naravno radi se i o tome da treba održati zdravlje tla i E, organizama koji žive u njemu. Stoga bismo trebali raditi na e, izmjeni tržišta i da se smanji udio e, i da se povisi udio mineralnih organskih gnojiva kako ne bi bilo negativnih učinaka na podzemne vode i na tlo. Zatim što se tiče samih potrošača i poljoprivrednika i zaštite okoliša te smanjenja klimatskih promjena, bilo bi dobro da Europska unija poduzme mjere koje će dovesti do manje upotrebe teških metala. Trenutačno je, prema mojem mišljenju, izuzetno važno da kadmi i živu smanjimo, e, zabranimo u gnojidbenim proizvodima i neke države članice su već poduzele mjere i zabranile su gnojiva sa visokim sadržajem kadmija, a mislim da najbolje što možemo učiniti bi bilo da zabranimo korištenje takvog gnojiva diljem Europe i da uvedemo strože kontrole prilikom uvoza takvih gnojdvenih proizvoda iz trećih zemalja. dvije tri Europska komisija je obećala da će izraditi prijedlog vezano uz e, kadmiju u proizvodima i trebalo je dugo vremena, no bolje ikad nego nikad. I sada zakonodavci i industrija zajednički moraju moraju riješiti problem. Dakle, industrija mora razmisliti o gospodarskim implikacijama jer ona se e, brine kakav e, će to učinak e, imati jer s jedne strane se radi o zdravlju i zaštiti okoliša, a s druge strane se radi o gospodarskim interesima. I mi naravno ne smijemo okljevati i ne smijemo se prekloniti od drugo strane. Mi moramo i tekako zastupati zdravlje i okoliš. I mislim da ćemo iznaći dobro rješenje za ovo pitanje. Puno hvala. Hvala. Hvala kolega. I sada, ćemo dati, sada ću dati riječ kolegama koji su, koji su se već ranije javili. Kolegica Ris, hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Prilikom prve razmjene mišljenja na ovu temu, mislim da je to bilo u veljači, ja sam iznijela dvije osnovne poruke. Naš odbor mora raditi u smjeru ostvarivanja glavnog cilja mm, naš, za naš rad, a to je dakle promicanje kružnog gospodarstva Mislim da se s time svi možemo slažiti, a to e, podrazumijeva e, smanjenje kontaminanata u gnojevu. Drugo, to je za sada bilo, naj, naime do sada je najkontroverznije pitanje bilo upravo pitanje vezano uz kadmi i mislim da bismo i na tome trebali raditi na jedan praktičan i realističan način. Sve države članice ne uvoze jednaku količinu fosfata. I ovdje se obraćam e, kolegi i prijatelju Frederiku Federle iz Švedske. Sve zemlje nemaju niti jednaku kiselost tla, dakle nisu prirodni uvjeti isti, jer u nekim slučajevima to e, zapravo pogoršava situaciju kada je riječ o akumulaciji kadmija tlu i mislim da to možda objašnjava različita stajališta koja smo ovdje čuli. Kolegica je spomenula da ima gotovo 900 amandmana. Ja e, što se tiče tih 900 amandmana, mislim da se jedno 50-ak sigurno bavi ovim pitanjem, tako da će biti različitih e, mogućnosti za kompromis. Ja sam zajedno s kolegicom Grostet koja ovdje nije nazočna i ispričava se zbog toga, ali mislim da, da svi znamo da je to zbog predizborne kampanje. Dakle, e, mi smo predložili tri amandmana s kolegom Lavija, također 411, e, 423. E, mislim da to može biti dobra osnova za kompromis između prijedloga komisije i prijedloga izvjestiteljice. Dakle, radi se o smanjenju ovisnosti o uvozu fosfatnih gnojiva koji imaju veliku količinu kadmija E, dakle, osnovni cilj je da se e, definiraju ambiciozne granične vrijednosti. 40 e, mg po kilogramu je sasvim ostvarivo, ali mi mislimo da bi rok trebao biti šest godina, ne kraći. I tu se želimo osvrnuti na ono što je rekao kolega prije mene. Mislim da ćete svi razumjeti da ne smije ovdje biti riječi o lobima proizvođača. Ja sam već prije nekoliko mjeseci upozorila na izvedivost i na troškove i mislim da je to također jedno važno pitanje. I kao što smo čuli od predstavnika komisije svojedobno, trenutno nisu na raspolaganju tehnike koje bi omogućili da se ostvari ova granična vrijednost. Dakle, ja mislim da stvari ponekad treba pogurati, ali mi želimo da taj kompromis bude utemeljen na nečemu što je izvedivo. Dakle, ne radi se o tome da se podržavaju nekakvi lobi. E, također, 430. E, amandman od strane kolega Kristofila Fjellnera e, je važan. Tu se od komisije traži da da ocjenu načina na koji bi e, se e, nove granične vrijednosti, kako bi one bile i gdje li one moguće zahvaljujući novom, novim tehnologijama. Zatim 421 kolega Lize Dakle, ovdje se radi o nižoj graničnoj vrijednosti od 20 mg po kilogramu. To su amandmani koji e, se zapravo više bave pitanjem e, informacija koje će biti dostupne, a manje pitanjem graničnih vrijednosti. Zatim, isto tako što se tiče oznaka i informacija za potrošače, e, ja sam predložila amandman 753. gdje se upravo govori o tim ognovima koja nose oznaku CE i o sadržaju pojedinih tvari. Dakle, sadržaja metalnih, e, naime, teških metala i upravo taj izostanak takvih e, informacija onemogućuje javnim vlastima da na odgovarajući način zaštite javno zdravlje i da imaju odgovarajući akcijski plan. I još ću nešto samo spomenuti. E, Izvjestiteljica je u svom uvodnom izlaganju nešto spomenula, dakle mislim da bismo mogli ići dalje u novom zakonodavstvu i uzeti u obzir i obuhvatiti isto tako i podproizvode i druge e, zapravo sirovine koje se smatraju otpadom. Na taj način bismo stavili naglasak na kružno gospodarstvo, kao što piše u direktivi iz 1989. godine. Dakle, gospođa Gardini traži da se proširi popis eh, tih eh, sirovina, dakle, koji se zapravo, ja i želim podržati u, tome. Gospođa Juzo. Sí, muchas gracias, señor presidente. Hvala vam lijepa, predsjedatelju. Vidimo da eh, je ovo problematični dio E, zakonodavstva i čini se da granice ograničenja koja su e, u prijedlogu komisije e, su preporuke Evropske, Evropskog znanstvenog odbora za okoliš i E, održivi razvoj i da bi ovo trebalo e, temeljiti na e, procjeni iz studije o riziku. I ova tla koja su izložena ovakvim gnojevima e, zapravo se kontroliraju adekvatno samo u tri e, države, a to je Švedska, Finska i Češka. E, I pentoksid se također provjerava posebnim postupcima u ostalim državama ovo zakonodavstvo ne sadrži e, razlike e, u kvaliteti tla kao što je slučaj sa Španjolskom, mojom zemljom. E, I osim toga ne polaže se pozornost na razlike u klimi jer ovaj postupak nije e, održiv e, u ovoj razini industrializacije i e, mi u EPP-u želimo maksimalnu razinu promjena i želimo naprednije znanstvene postupke koje će E, omogućiti eliminaciju kadmija iz fosforovog pentoksida. I takvi, e, takva sirovina predstavlja vrlo visoko rizičnu komponentu e, i u pet godina nakon stupanja na snagu treba promijeniti e, razinu zagađenosti e, u propisima jer je ovaj problem vrlo ozbiljan i kao što sam već rekla uzeli smo u obzir vrijednosti onih država koje imaju iznimno strogo zakonodavstvo. Hvala lijepa. Hvala. Hvala. A sada ima riječ gospođa Pristava u ime komisije. Hvala predsjedatelju, gospođe i gospodo, hvala vam lijepa na riječi. Ovo smatram dokumentom od iznimne važnosti i jedan je od prvih koji su e, najavljeni u akcijskom planu za kružnu ekonomiju. E, osim toga radi se o dokumentu koji je iznimno složen i s pravne i tehničke strane e, i zapravo e, se e, tu e, puno dijelova zakonodavstva preklapa oni koji se odnose i na onečišćenja ali i drugi ja vam mogu dati samo rezultate preliminarne analize koju smo proveli i nama se čini da e, je e, određen velik posao na ovom dokumentu i komentirala bih neke od izmjena koje sad vidimo i neki od nacrta e, izmjena govore o novoj tehnologiji govore o mineralnim gnojivima, a ne anorganskim e, gnojivima, zatim o primarnim i sekundarnim nutrijentima. Općenito govoreći, e, komisija pozitivno gleda na bilo kakve izmjene koje bolje odrežavaju e, i jezično one onu terminologiju koja e, već na tržištu postoji, a da bi se izbjeglo e, bilo kakvu e, zbrku u tom pogledu. I ova uredba će podržati ulaganja u kružnu ekonomiju i svakako će podržati i vraćanje nutrijenata, pa ćemo razmotriti sve izmjene koje bi mogle u potpunosti iskoristiti e, prednosti kružne ekonomije. Ali nemojmo e, e, ostaviti po strani niti zaštitu okoliša, niti PELF. E, šest je stvari koje nas brinu, a vi ćete o tome razmišljati. Prvo su biostimulanti za biljke. Što se tiče definicije tih e, biostimulanata, e, imamo uredbu o zaštiti bilja. Trebalo bi izbjeći da se pod tom uredbom ne obilježavaju proizvodi e, kao što su gnojiva sa CE. E, I trebalo bi, e, naravno radi se i o poboljšanju i tolerancije na biostres. Ne zato što bismo trebali se potpuno maknuti iz tržišta, nego vjerujemo da bi to trebalo regulirati po uredbi e, za zaštitu bilja. Osim navedenog, e, amandmani koji se odnose na e, nus proizvode životinskog porijekla znači da bi se to moglo uključivati u gnojiva s oznakom CE E, čak i ako dolazi iz lanca proizvodnje e, po e, uredbi o nus proizvodima životinskog porijekla, pa bi izgleda sve takve proizvode moglo se uključivati bez određenih higijenskih postupaka u proizvodnju gnojiva. Smatramo da je to vrlo rizično za okoliš i za zdravlje ljudi na način koji uopće nije niti moguće procijeniti, a kamoli kontrolirati. Osim toga, tu su i izmjene e, koje se odnose na legislativu REACH, a pogotovo brisanje e, odredbi koje se tiču kemijske sigurnosti. E, i, i e, procjene kemijske sigurnosti što je po, po nama neophodno e, budući da su ovo proizvodi niske e, tonaže i da je potrebno vršiti ozbiljne provjere za takve proizvode i te tvari, budući da e, postoje rizici koje ne možemo procijeniti e, niti e, kontrolirati. Četvrta observacija odnosi se na definiciju mineralnih gnojiva, jer se sugerira da se suži, suzi definicija i pogotovo u smislu topivo, topivosti e, fosfata i e, anorganskog ugljena e, i po našoj analizi čineći to isključili bismo dosta nutrijenata koji su inovativni i recimo temelje se na pepelu, na biočađi i sličnom. Mislimo da za to nema pravog razloga jer će farmer e, u svakom slučaju poljoprivrednik biti informiran o prisutnosti takvih e, elemenata i o topivosti fosfata što će već stajati na etiketi. A što se tiče e, pepela i biočađi, razmotrit ćemo kriterije ekonomske e, efikasnosti i smatramo da velik dio ovoga možemo riješiti e, putem e, ispravnog etiketiranja. Peto što navodim je da postoje prijedlozi da se izmjeni direktiva o nitratima i njihovom korištenju u e, gnojevima da bi se izbjeglo zagađenje vode e, i isticanje e, životinjskog životinskog gnoja u vodu i vodotokove s poljoprivrednih površina. i e, komisija je predložila e, ovo, a bez izmjene direktive e, o nitratima, budući da se radi o dvije različite, dva različita zakonska akta, jedno je uredba, a drugo direktiva. I po nama one će se međusobno nadopunjavati, a komisija prema tome ne može podržati predložene izmjene direktive e, o nitratima. Što se kadmija tiče, konačno imamo ozbiljne dvojbe o broju predloženih e, izmjena. Nije tajna da je komisija jako e, oklijeva ublažiti propise koji se odnose na kadmi i zamijeniti vrijednosti e, onima iz revidirane klauzule. Jer e, ako se neće mijenjati granične vrijednosti, mi smatramo da bi onda revidirana klauzula zapravo samo zaključila da nije došlo ni do kakvih promjena. Imamo i prijedlog za granične vrijednosti bez e, s obzirom na to je li e, fosfat na e, popisu kritičnih sirovina nekoliko ću riječi reći o znanstvenoj opravdanosti jer je i ovdje predloženo, ali i u opravdanjima izmjena, da 80 mg po kilogramu bi bilo sigurno sigurna e, razina, što nije točno. 80 mg po kilogramu se pojavilo u raspravi i vjerovalo se e, da e, je to neakumulacijska razina. Postoje međutim dva razloga zašto bi se ne bi moglo reći da je ovo sigurna razina. Prvo, postoje različiti zaključci doneseni u različitim razdobljima. E, u 2000-ih bilo je 20 mg po e, kilogramu, zatim 80 i e, ove godine je to opet 70 mg po kilogramu. Dakle, nešto što još nije čvrsto određeno. Govorimo i o neakumulacijskoj razini, e, a drugi razlog zašto to nije sigurna razina jest da status quo, odnosno neakumulacija u smislu onečišćenja, bi e, onda značila da je ta izloženost kadmiju sigurna. A onda pogledajte kako je EPSA govori o izloženosti e, u smislu prehrane jer se kaže da bi to trebalo smanjiti jer su sadašnje razine e, koje su dopuštene zapravo rizične po ljudsko zdravlje. Države članice pokušavaju uvesti e, strožje e, ograničenje što bi moglo fragmentirati tržište i što dulje to trajalo, to će takva fragmentiranost dulje potrajati, a jedan od ključnih e, ciljeva jest otvaranje tržišta e, za e, sva gnojiva i ona s oznakom CE. I neke, to su samo neke neka od preliminarnih opažanja, a vjerujem da ćete se posvetiti analiziranju i raspravama o ovome narednih mjeseci, a kolege i ja ćemo doista biti spremni pomoći vam na svaki mogući način da bi se postigao kompromis. Hvala lijepa. Hvala. Hvala vam lijepo. Sada ću ponovno dati riječ izvjestiteljici koja će zaključiti raspravu. Hvala gospodine predsjedavajući. Biti ću kratka. Kao što i danas e, govorimo i govorimo od početka, ovo je jedno vruće pitanje, toliko je različitih stajališta i ona odražavaju različite stvarnosti koje postoje. Još jedan puta ću ponoviti kao i na početku, nadam se da ćemo uspjeti e, na pozitivan e, način ugraditi e, sva iskustva koja su do sada stečena u svim državama članicama i e, koja se temelje na realističnim uvjetima, na različitim stvarnostima. Gospođa Ris je primjerice to rekla, jer Švedska radi na tome, zatim E, kada se radi o fosforu i o kadmiju, e, tu postoje različita mišljenja. Dakle, stajalište ovisi i o strukturi tla, pa ovisno o strukturi tla neke države članice sirovine moraju uvoziti. Ono što je do sada objavljeno u Italiji, to su pozitivna iskustva jer Italija u poljoprivredi igra vrlo važnu ulogu i mi imamo relativno niske vrijednosti, iako nemamo još granične vrijednosti za kadmi. No, u svakom slučaju mi ćemo raditi na tome da se situacija u Europi poboljša. Dakle, ćemo granične vrijednosti i e, mi smo polazili od vrijednosti Europske komisije. Dakle, to su granične vrijednosti koje e, odgovaraju i nekim drugim standardima. uzmimo primjerice Kaliforniju, Novi Zeland, Japan. E, tamo su granične vrijednosti za kadmi znatno više a do sada čak nije bilo nikakvih ograničenja. No, Italija, da to još jedan puta ponovim, je navedena kao najzdravija zemlja diljem svijeta i vjerujem da se tu radi o vjerodostojnosti. Ovo je vrlo aktualna tema kojom se bavimo na različitim e, razinama u različitim državama i stoga se doista zalažem za to da skupimo iskustva, da ih koristimo, jer zašto bi samo teoretizirali? Dakle, ako kažemo 20 grama po kilogramu, to je sad samo jedan primjer. Dakle, kao što sam rekla, 20 mg po kilogramu. To je onda možda e, dosta skupa mjera i mislim da se ne mogu mnogi to preuštiti i trebali bismo analizirati e, kako izgleda stvarnost u državama članicama na realističan način da iznađemo rješenje za sve građane. Inače ćemo stvoriti nišu za nekolicinu koja si to može priuštiti da se drže graničnih vrijednosti. Na kraju krajeva, dakle, to je biološki aspekt. Tko si već danas može priuštiti da stalno kupuje samo ekološke proizvode? Većina samo tu i tamo kupuje ekološke proizvode. Dakle, mi ne želimo elitarnu Europu jer znamo da postoje vrlo različite stvarnosti unutar Europe. Dakle, ne želimo nešto što će ići na ruku samo nekolicini i to vredi za sve sektore. Trebali bismo se koristiti rezultatima, bilo da su to rezultati nizozemske, švedske ili bilo koje druge države članice. U svim državama članicama postoje dobri primjeri vrijedni oponašanja i stoga još jedan puta želim naglasiti da je potrebno skupiti sva iskustva kako bi iznašli rješenje za sve europske građane. Dakle, mi želimo da mnogi građani imaju koristi od ovoga. Hvala vam, hvala vam kolegice na ovoj raspravi. Zahvaljujem izvjestiteljici. Htio bih vam samo navesti kada ćemo glasovati. Glasovanje će biti 30. svibnja u odboru, u odboru IMKO 13. srpnja, a na plenarnoj sjednici u rujnu 2017. godine. Dragi kolege, ovime smo iscrpili dnevni red prvog sastanka i e, vidimo se sutra u 9 sati ujutro. Želim svima